raspravu i zahvaljujem svim govornicima. E, glasovanje ovim pitanjima na dnevnom je redu sutra. Sljedeća sjednica sutra je u 8.30 do 14.00, a potom od 14.00 do 17.00. Dnevni red je obnavljen objavljen na internetskoj stranici Europskog eh, parlamenta. Eh, zahvaljujem svim nazočnicima, zahvaljujem i konferencijskim prevoditeljima. Laku noć.